glavnim članovima u trgovačkim društvima koje kotiraju na burzi. Kao prvo autori, oba autora, započet će gospođa Regner na dvije minute. Dankeschön. Damit Männer und Frauen gleich... Hvala lijepa kako bi muškarci i žene u jednakoj mjeri bile zastupljene u nadzornim odborima potrebne su nam obvezujuća pravila i to posvuda u Europi. Od samo od sebe neće se dogoditi ništa ili jako malo. Samo u onim državama gdje postoje odgovarajući obvezujući propisi, vidimo doista i napredak i veće sudjelovanje žena u nadzornim odborima. Dakle, više ne možemo biti strpljivi. Europski parlament je obavio svoju domaću zadaću što želimo. Želimo da u trgovačkim društvima koje kotiraju na burzi podignemo do 2020. godine 40% udio žena, a pomoću čega to želimo postići? Pa tako što ćemo imati objektivne postupke objektivne postupke, to znači da najbolji muškarci i najbolji žene se izabiru, to je dobro za gospodarstvo, a to je naravno i pravedno. I samo se o tome i radi. To je zapravo jedan meki propis, to je ponuda koju radimo državama članicama, zatim imamo i jedan odlomak koji državama, poput primjerice Njemačke, omogućuje da svoja nacionalna nastojanja, sve ono što su pokušali učiniti u proteklih godina i što sada pokušavaju učiniti, da e, ostvare viši udio žena u trgovačkim društvima, da se to sve uzme u obzir. Dakle, tu sad je doista o ponudi za države članice da budu hrabre, i da prihvate ove prijedloge. Ovaj dosje je gotov, on je ispregovaran, on je, ono je pred vama i stoga želim doista zahvaliti Luksemburškom predsjedništvu na tome što je sada pokazalo tu energiju da, mislim ne želim reći zadnji pokušaj, ali da napravi taj pokušaj, da pokuša one države članice koji se trenutno drže po strane, da ih uključi u to. 7. prosinca vrlo skoro je idući sastanak ministara za zapošljavanje i tu samo možemo pozvati države članice da si dobro pogledaju cijeli taj dosije. Tu se radi o mekoj moći i stoga je to vrlo važno i vrijedno je da to usvojimo jer je to na posljedku dobro za muškarce, dobro za žene, dobro za gospodarstvo i samo još možda jedna zadnja riječ, upravo uzevši u obzir izbjegličke tragedije i to što kažemo da nam je jednakost spolova europska tema je utoliko važnije isto uzeti u obzir teme o ravnopravnosti spolova, ali i korporativno upravljanje na europskoj razini i to shvatiti vrlo ozbiljno. Hvala. Eh, hvala kolegice Regner. Kolegica Gabriel ima dvije minute. Ja bih htjela u prvom redi zahvaliti gospođu povjerenici, ali isto i predsjedništvu Luksemburga na ovoj direktivi. E, dvije godine nakon toga e, mogu ponovno opet ponoviti e, ono što sam rekla u parlamentu pred dvije godine. Parlament je sada napravio svoj posao, sada je na državama članicama da zasuču rukave i uspostave jednakost muškaraca i žena. Trebamo podsjetiti na to. Nismo iskoristili potencijal direktive, veću prisutnost žena u upravnim odborima što bi e, dovelo do boljeg e, upravljanja i ekonomskog rasta Trebamo valorizirati potencijal žena i e, dati im priliku da postignu sve što mogu na ekonomskom i socijalnom e, području. E, danas imamo više od 20% žena u upravnim odborima jer se vrši legislativni pritisak E, e, poduzeća su svjesna te direktive i e, sada se situacija znatno poboljšala. Moramo shvatiti da su to pozitivni učinci i biti ponosni na njih. Uvjereni smo da moramo biti pragmatični. Zakonodavna osnova, instrument koji se koristi daju već veliki manevarski prostor državama članicama. Sada već čekamo e, dvije godine da se države članice više e, angažiraju i da postignu bolje na, na tom, rezultate na tom području. Dakle, sada je sve na državama članicama. Hvala kolegice Gabriel. A sada ministar Schmidt govori za vijeće. Izvolite. Gospodine predsjedniče, e, gospodo i gospođe zastupnici, e, gospođo Redner i gospođo Gabriel. E, drago mi je što imam priliku da se obratim parlamentu i da vas obavijestim o napretku na području ove direktive dakle uključenje e, žena u upravne odbora. E, parlament je već e, usvojio svoje stajalište u prvom čitanju, kako što ste rekli, i podržava pristup komisije. U listopadu je komisija objavila nove podatke o sudjelovanju žena u upravnim odborima u cijeloj Europskoj uniji vidi se e, u e, petina članova upravnih odbora su žene. Mada je to niska cifra, to ipak predstavlja neki napredak. Moramo biti vrlo strpljivi da bismo e, postigli jednakost spolova u upravnim odborima to treba regulirati na drugi način, malo ubrzati stvari. Ne smijemo zaboraviti da 2010. kad su te rasprave počele u Uniji, samo jedan član od deset e, u upravnim odborima je bila žena. E, dakle, e, ipak smo napravili, napredovali u tom e, problemu. Međutim, nema nikakvog razloga da u 21. stoljeću upravnim odborima toliko dominiraju muškarci. Ovaj napredak je dobar signal za cijelo društvo E, sudjelovanja u, upravnim odborima je ne samo simbol e, jednakosti on znači i raznolikost e, gospođa Gabriel je rekla da se to pozitivno odražava na upravljanje u poduzećima E, dame i gospodo. E, e, luksemburško predsjedništvo je ovaj dokument učinilo svojim prioritetom. Imat ćemo sada reviziju dokumenta kako bismo došli do kompromisa u vijeću E, u vijeću je taj prijedlog e, temeljito ispitan i raspravljen. I nakon svih tih rasprava sada e, dokument je sada u EPSCO-u u koji će se sastati sljedeći ponedjeljak kako bi se vidjelo da li će se dobiti kvalificirana većina za prijedlog. Ne, bih htio predviđati ili nagađati e, što će biti e, e, rezultat rasprava u vijeću, ali nažalost mogu već najaviti da nedavne rasprave u Kore-Peru nisu bile ohrabrujuće. Danas imao sam vrlo dobru vijest jer sam e, e, saznao da jedna e, zemlja koju dobro poznate gospođo povjerenice, ta je zemlja najavila da je promijenila stajalište koje je sada pozitivno. To je vrlo dobar signal i pozitivan signal. Kao što znate, ovaj prijedlog sadržava propise koji trebaju postići kvantitativne ciljeve e, e, postupak e, odabira članova upravnog odbora mora biti transparentna i pravedna glavna teškoća je u činjenici da neke zemlje članice imaju razne pristupe tom problemu Neke države članice su više napredovale od drugih što se tiče razine jednakosti između e, muškaraca i žena na toj razini. E, stoga bih rekao da postoji konsensus e, što se tiče cilja ovog prijedloga. Mada su države članice se pozitivno iskazale o, o tom E, pitanju neke države članice još uvijek blokiraju mjere one preferiraju nacionalne e, mjere e, i, ili najavljuju neograničavajuće mjere predsjedništvo je razradilo u kontekstu jednakosti između muškaraca i žena zaključke vijeća koji su također usvojeni i, ili ćemo uspjeti da ih e, usvojim e, u, u e, 17. prosinca. Evo, to je ohrabrujući znak. I u zaključku želim reći, moramo se potruditi da naša najveća trgovačka društva profitiraju od talenata i muškaraca i žena e, jer imamo veliki neiskorišten potencijal žena. 60% e, e, sveučilišnih diplomaca u Europi su žene i stoga te žene moraju ući u poslovni svijet, u trgovačka e, društva, e, banke i tako dalje, kojima uglavnom upravljaju još uvijek muškarci. E, zahvaljujem još jednom što ste ovo stavili na dnevni red i nadam se da će ova rasprava inspirirati naš sastanak 7. prosinca. Hvala lijepa. Hvala lijepa ministre Schmidt. A sada ima kolegica Legrip e, dvije minute. Hvala lijepa predsjedniče, e, gospođo povjerenice, e, gospodine ministre. Danas se nalazimo u malom broju ovdje, nažalost E, e, glasanje nakon prvog e, čitanja prijedloga Gabriel Regner za veće sudjelovanje žena u upravnim odborima trgovačkih društava. Gospodine ministre, vi ste dali nam i dobre i loše vijesti, pa možemo zaključiti da da svim srcem sudjelovemo u vašim naporima i naporima gospođe povjerenici. Nadam se da će rezultat sastanka 7. prosinca biti pozitivan. Nesumnjivo Europski parlament je učinio napredak E, angažirao se snažno na ovom području, ali sa mnogo pragmatizma i poštivanja za stajališta država članica. E, e, mi smo preuzeli našu odgovornost, napravili smo značajan korak E, na području jednakosti muškaraca i žena u upravnim odborima. E, e, parlament je smatrao da ograničavajuće mjere ili obvezne mjere i kvote ne bi mogle, da, da bi to trebalo funkcionirati. Želimo da, da taj postotak se povisi e, moramo promijeniti i pravne e, kulture država članica e, insistiram na tome da traćenje ženskog talenta neiskorištavanje visokog obrazovanja koje žene posjeduju izgubili smo mikrofon, oprostite. E, hvala kolegice Le Grip. E, kolegica Het ima jednu minutu. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. 17.7. ove godine dobili smo pozitivnu odluku predsjedništva Europske unije po pitanju ovog prijedloga koje se tiče e, savjetodavnih uloga u upravnim odborima. Mi zahvaljujemo upravo na toj pozitivnoj odluci, ali sada nam je potrebna upravo direktiva. Dakle, treba nam pravednija zastupljenost u trgovačkim društvima, u upravnim odborima, trgovačkim društvima. Dakle, možda je to nekako feministički, feministički argument, ali zapravo ne. Ovdje je riječ o nečem sasvim drugom. Važno važno je da žene budu zastupljene i to u većoj mjeri na toj gospodarskoj sceni. Još uvijek vladaju nekakve patriarhalna pravila i mi njima svjedočimo na tržištu rada. Oni dovode do određenih schema koje, postoje, koje su zapravo stvar prošlosti, a sada moramo e, donijeti novu uredbu koja će stupiti na snagu. E, predsjedniče, e, parlament želi progurati e, ženske kvote e, to e, je krivo zašto samo za upravne odbore zašto ne i za vatrogasna društva i druga područja zašto ta prava ne bismo gurali i za biseksualne transseksualce i tako dalje kvote nisu ništa drugo nego e, diskriminacija na osnovi spola to diskriminira pojedinca e, na, e, za račun grupe. Hvala lijepa, kolegice von Storch. Dozvoljavate li pitanje kolegice Regner? Izvolite kolegice, imate riječ. Mikrofon molim. E, Čujete me. Jeste li pročitali izvještaj? U izvještaju e, e, stoje postupci, objektivni postupci koji ne cilj, a ne radi se o tome da se postignu neke kvote. Cilj je kvota od 40% u upravnim odborima. To je krivi cilj Cilj je diskriminacija e, žena jer e, se e, guraju kao žene. Cilj je kriv. Hvala lijepa. Minuta i pol, kolegica Barbanika. Zahvaljujem predsjedniče. Danas u Europi 610 studentica su žene, ali ipak osam od deset članova u odborima europskih tvrtki su muškarci. To je nepošteno, nejednako to nas stoji novca i također šteti konkurentnosti Unije. Evo, to je lako riješiti. Dakle, e, kvote su se pokazale učinkovitima za ispravljanje takvih problema. Dovoljna je politična politička odluka koja će olakšati i potaknuti upravo ugradnju tog ženskog talenta u naše gospodarstvo. Imamo i dobar razlog. Naime, mnogo je studija, kao što je već prošli mjesec ovdje rekla e, Fiona Jordan iz OECD-a, koje potvrđuju da su tvrtke su ujednačenim tim odnosom spolova, e, da su konkurentnije, da imaju veći prinos kapitala i da imaju bolje gospodarske rezultate. I zato bolje funkcioniraju i uljevaju povjerenje klijentima i ulagačima. I zato je tu vrijednost u našu ekonomsku e, u našoj ekonomiji, ako to ugradimo u našu ekonomiju, to je inovativni strateški korak. Trebaju nam programi, zakonodavstvo i ulaganja. To je naša prednost i trebamo biti u tome predvodnici u svijetu. Treba nam transparentnost, treba nam jednakost u odabiru osoblja za upravne odbore. E, zahvaljujem Luksemburskom predsjedništvu na volji i također na povjerenicima na njihovom radu, interesu u trudu da pokrenu ovu inicijativu. I također pozivam zemlje koje to blokiraju da preispitaju svoj stav i nadam se da će shvatiti da dokle god se ovakve prakse ponavljaju da će velike izjave o jednakosti biti samo neosnovane. Hvala. Hvala lijepa. Zahvaljujem, predsjedniče. Meni je jako žao što sam ovdje čuo da kolega, jedna od kolegica ne poznaje probleme koji je ovdje pred svima nama vrlo jasan. Od 5.11. žene rade na, e, e, na, e, žene rade, a da im se to ne plaća na pravedan način zato što još uvijek postoji prevelika razlika između plaća muškaraca i žena u Europskoj uniji. Dakle, ovdje nije samo bitno uspostaviti kvote za spas žena. Ne, ovdje moramo taj čitav svijet učiniti manje diskriminatornim. Tamo je diskriminacija prema ženama u tom poslovnom svijetu još uvijek jako velika, ne samo u upravnim odborima, nego također na drugim mjestima. Riječ je o tome da svi zajedno shvatimo koje bi mogle biti strategije da napokon e, probijemo taj stakleni krov i da stvorimo svijet u kojem muškarci i žene mogu e, se osjećati jednako ugodno, koji mogu imati jednaka prava i jednake ovlasti. E, hvala kolegice Forenca. Kolegica Ranjke ima jednu minutu. Hvala predsjedniče, dragi kolege, kolegice, e, gospođo povjerenice, gospodine Schmidt E, stvar bi mogla biti jednostavna, imamo zajednički cilj, e, ravnopravnost e, muškaraca i žena na odlučujućim pozicijama. Imamo pravila za to, svi bi profitirali muškarci, žene, gospodarstvo, društvo. Politika bi mogla biti jednostavna, ali neke zemlje članice to još nisu spoznale, a naročito njemačka vlada E, draga njemačka vlado, e, komisija je sada pristala na ovaj prijedlog. Da se ne pristane na taj prijedlog sada bi bilo apsurdno. E, gospođo Švezik, ministrice rada koja podupire taj prijedlog, parlament je iza vas, učinite sve napore kako bi Njemačka glasala za ovaj prijedlog u vijeću sljedećeg ponedjeljaka. Hvala kolegice Ranjke. E, kolegica James ima jednu minutu. Moj doprinos ovoj debati će koristiti e, moje iskustvo kao savjetodavnog člana upravnog odbora jednog trgovačkog društva, jednog društva. E, ova politika Europske unije se ne bavi ono E, onim što je važno, ne što znate, nego koga znate. E, to je, ta je situacija zaista deprimantna. Svi želimo e, da žene budu utjecajnije u upravnim odborima, međutim stvarnost je drugčija. Problemi, problem nije u kvalifikacijama, već u transparentnosti regrutiranja i biranja spol je nevažan e, uključujući kvote e, ova naša borba postaje diskriminatorna. 40% e, je kvota koju želimo postići, međutim to nije ni odgovorno ni realistično. Ako se želite zaista pozabaviti tim problemom, Treba onda suzbijati mizogene muške članove upravnih odbora u cijeloj Europi. Ne podupirem ovaj prijedlog. Ne mogu. Hvala lijepa, kolegice James. Kolegica Buonanino. Zahvaljujem. Vjerujem da ova rasprava u ovom trenutku nema smisla u odnosu na jednu usporedbu koju želim napraviti kada je riječ o ženama. Također u nekim zemljama, nažalost i ovdje u Europi, postoji jedna metoda koja se, metoda koja se primjenjuje na ženama znači također na djevojčicama, a to je e, genitalno oskvrnuće. To se radi u muslimanskim ženama, ti muslimani dolaze u Europu. I to zapravo iz samo religioznih razloga se takve stvari radi djevojčicama. A mi sada govorimo o tome kako žene trebaju biti posvuda, a ne borite se protiv takvih gadosti, protiv tih svinja koji rade tako odratne stvari djevojčicama. To nije, zar to ne znači braniti žene? Vi govorite samo o upravnim odborima i o novcu, a ne govorite o tim ženama koje su bile na taj način e, bile e, skvrnute od strane muslimana koji poput svinjač na, nose zlo tim djevojčicama koje su onda oskvrnute za čitav život. To je, to gadljivo. Hvala lijepa kolega Buonano. Kolegica Bilba Verandika ima pitanje, dozvoljavate li? Izvolite. Kao prvo, htjela bih vam reći da smo svi ovdje raspravljali u, sa poštovanjem i od vas bi zatražila istu stvar. Kao drugo, Zatražila bih od vas da budete na svim raspravama, e, jeste li bili na svim raspravama u ovoj prostoriji o svim mogućim nejednakostima i diskriminacijama koje proživljavaju sve žene u ovom svijetu, također i djevojčice iz drugih zemalja, pa također i o e, tom problemu genitalnog e, oskvrnuća. Vjerojatno vi niste bili na takvoj raspravi. Hvala lijepa kolegica Bilbao Barandika kolegice, razumijem e, javljanje za riječ, ali to nije bilo pitanje i to e, žalim. Kolega Bonano ima riječ. Htio bih naglasiti da sam na 22. mjestu od 751 zastupnika po e, radu i prisutnosti u Europskom parlamentu. Dakle, nemojte vi meni držati lekcije, ja ću mi držati vama. Ja govorim o onome što se događa u svijetu sa ženama, a vi govorite o upravnim odbora, odborima. Sramite se, vi ste samo e, e, laktašice, mislite samo o ovlasti, o moći, a ne razmišljate o stvarima koje se događaju ženama u svijetu. vi ste komunistkinje, vi ste radikalni radikal, radikali, a zapravo se samo više želite šampanjac i ostale luksuze. Hvala kolega Buonano. E, kolega Buonano, e, e, imali smo raspravu o ovoj temi o kojoj je govorila kolegica. Kolegica Šujica ima riječ, dvije minute. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Šujica. Gospođa Šujica, izvolite

kojih ima sixty u odnosu na mukarce odnosno six u odnosu na tisuu mislim da tu postoji ogroman nesrazmjer i stoga i sukladno tome je definitivno jasno da u svim zemljama nije taj razmjer. Želim samo napomenuti da postoji two five na malti to je uasno malo u odnosu na prosjek europske unije to je twenty one i ja vjerujem da težimo svi Eh, kolegica Hanibor ima jednu minutu. Mikrofon, molim. Htjela bih zahvaliti Luksemburškom predsjedništvu za eh, napore koje je učinilo i vratilo ovu temu na dnevnu red. Tu je ona i uvijek trebala ostati. Kao što su mnogi govornici rekli, E, trgovačka društva sa više žena u upravnim odborima e, bolje posluju nego druga. I to podupire naš argument, ali nismo ni blizu jednakosti kao što znamo. E, a time gubimo jedan ogromni potencijal i talente. Od, od nismo još dovoljno učinili, mada je postignut napredak. E, u, Ujedinjenom kraljevstvu e, taj postotak je 25%. A e, znamo da je britanska vlada jedna od blokirajućih država. Ovo izvještaj nam kaže da moramo ići dalje Hvala lijepa, e, gospođo Hannibal. Jednu minutu ima e, kolegica Čitnanska. E, naravno, jasno je da trebamo više žena u upravnim odborima. Naravno da je dobro da imamo raznolikost u upravnim odborima to bi e, važilo i za etničke e, razlike kao i za ljude sa invaliditetom. E, ove kvote su zaista jedna kontroverzna tema, o tome se već dugo govori. Ne vjerujem da je potrebno mm, da u svim zemljama potrebno podupirati žene na taj način ali e, imamo i druga sredstva. Moramo podupirati infrastrukturu za obitelji, e, moramo e, se boriti za najbolje prakse u poduzećima. To je dugi put, ali se isplati. Hvala lijepa. Gospodja Wikstrom nije ovdje. Kolegica Juto ima jednu minutu, izvolite. Hvala, predsjedniče. Kolegice, mi u pokretu pet zvijezda smo od uvijek protivni uvođenju tih ružičaštih kvota. Kako u civilnim društvima, tako u politici, pa tako i u trgovačkim društvima koja su uvršena na, brzu, e, na burzi. Mi smatramo da bi prava afirmacija žena trebala biti plod naših kapaciteta i naših nadležnosti. I to bi se trebalo raditi kroz e, e, kriterije koji su transparentni i jednaki za sve. Mi ne smatramo da je pravedno da jedno mjesto u upravi se mora dodat, dodijeliti nekome samo zato što je žena. To je pravi rasizam. Mi smatramo da e, se to mjesto mora bolje zaslužiti. I upravo zato moramo ponovno ukazivati na ne znam koji deficit u e, tom zakonodavnom procesu kao što se dogodilo i sa zakonodavstvom po pitanju rodiljnog dopusta, dopusta da je zapravo pokazalo da je Europski parlament nemoćan pred stajalištem vijeća. U Europskoj uniji moraju se donositi jasne odluke i to pravodobno i to je nešto što se mora promijeniti i to što se nas tiče više ne možemo tolerirati. Hvala. Hvala kolegice Aujuto. E, kolegica Kapel ima jednu minutu. Hvala predsjedniče, ministre Šmit, gospođo povjerenice. E, e, kvota od 30%, mislim da to nije loše. U njemačkim poduzećima svaki četvrti član upravnog odbora je žena. To nije loše E, Njemačka e, e, je preuzela kvotu za žene u upravnim odborima. Treba provesti jednu direktivu koja daje veću težinu ženama u upravnim odborima. Za mene je to problematično jer to nije u nadležnosti Europske unije i za neke države članice to krši e, subsidijarnost. Um, naravno, e, žene e, pridonose uspjehu trgovačkih društva. To vidimo na praktičnim primjerima. U društvu Konzum je to očito, predsjednik prekida govornicu. Kolegica Šojdrova ima jednu minutu. Dragi kolege i kolegice, bojim se da ono što Evropska unija treba u sadašnjem trenutku jeste sigurnost. E, naravno, važno je e, da imamo rodnu jednakost. Moramo se baviti i tim problemima. Češka vlada je odlučila danas da e, bude da se pridruži klubu onih e, država koje su e, zauzele pozitivan pristup problemu i ona će glasati za E, uravnoteženu predstavljenost muškaraca i žena u upravnim odborima. Mi također želimo e, da žene budu dobro zastupljene u korporacijama. U Češkoj imamo šest takovih korporacija, međutim nismo iskoristili sve, sva druga sredstva na raspolaganju. Zašto počinjemo s privatnim poduzećima, zašto ne s javnima? E, državnim poduzećima, zašto ne e, djelujemo na lokalna i regionalna tijela. Države članice e, to moraju uraditi same, a privatna poduzeća moraju uvidjeti da je u njihovu interesu da imaju žene u upravnim odborima. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem gospodinu Šmitu e, na naporima kao i povjerenici e, na ovom području jednakost e, muškaraca i žena. Imamo sada 21% žena u upravnim odborima E, međutim, e, tu se države jako razlikuju. U nekim državama je taj postotak samo 2%. E, vidimo da imamo diskriminaciju tamo gdje nema zakona. da tamo ne postoji volja da se žene uključe u upravne odbore. E, komisija je sada svoj posao i vijeće svoj. Ja bih htjela znati koji su bili argumenti država članice koji su protiv toga. Kako bismo mogli razgovarati s njima i naći rješenja. Hvala lijepa kolegica Arena. E, kolegica Göling ima jednu minutu. Hvala predsjedniče. Mislim da se svi slažemo da su žene e, podzastupljavljene u upravnim odborima u cijeloj Europi. Naravno, postoje razlike među državama članicama, ali se stvari popravljaju. E, e, ja smatram da su žene vrlo kvalificirane za, taj, za sve te poslove u upravnim odborima, ali e, ne volim kvote jer vjerujem u zasluge i kvalifikacije, ali isto tako vjerujem u subsidijarnost, a e, ovo pitanje spada u nadležnost država članica. One to moraju riješiti. E, nisam vidjela mnogo toga u stajalištu vijeća što me zanimalo. Luksemburg je pledirao za fleksibilnost. Zahvaljujem na tome. Možda sada imamo početak e, sporazuma. Želim vam e, puno sreće u tome. Hvala lijepa kolegice Gerling. A sada minuta, minutu i pol ima Kozlo, gospođa Kozlovska Rajević. Zahvaljujem predsjedniče, gospodine ministre, dame i gospodo. Evo već nekoliko puta govorimo o toj direktivi u ovom parlamentu, sada ponovno to spominjemo. Zašto? Zato što mnoge institucije i mnoge organizacije žele imati e, jednaku, zastupljenost u upravnim e, odborima i žele da to postane e, stvarnost. Ali postoji jedna manjina koja blokira taj prijedlog i u vijeću. Ja bih htjela sada vašu pozornost usmjeriti na činjenicu da je razlog tog blokiranja puno drugačiji. Znači tu su e, i Nizozemska i Švedska koje se izbliza bave tim pitanjem i koji imaju mnoga rješenja. Njemci su uveli kvote, također i Švedska troši jako puno novaca za svoje programe, ali te zemlje e, koje drže do tih ciljeva To su zemlje, možemo reći, koje zapravo ne čine ništa kako bi zajamčila tu ravnopravnu zastupljenost u upravnim odborima. Mi moramo razgovarati na drugačiji način sa svim onim zemljama koje ne žele ostvariti taj cilj i također moramo imati drugačiji pristup od e, onih zemalja koje podržavaju tu direktivu. Možda bi bilo moguće pomiriti sva ta stajališta i možda bismo mi mogli na taj način ostvariti taj cilj. Jer što je ono što mi želimo? Mi želimo razbiti taj stakleni krov i želimo da se ženski talent ne e, razbacuje, nego da se preuzmu odgovornosti ne samo u politici, nego također i u poduzetništvu. Hvala. Hvala. Zahvaljujem gospođice i sljedeća govornica, zastupnica Mudi, jedna minuta. Zahvaljujem predsjedatelju. Zahvalio bih također i Luksemburškom predsjedništvu. E, zapanjujuće je vidjeti da smo ovdje 2015. godine i još uvijek se moramo naporno boriti za ravnotežu spolova. Uz e, mnoge kolege koji su danas to već rekli, molim vas da razmotrite kako možemo napredovati na ovoj direktivi e, i shvatiti da moramo djelovati i to odmah. Duboko smo frustrirani bili odlukom da se napravi e, preinaka direktive o porodiljnom dopustu ranije ove godine i moramo dobiti određenu pomak promjenu po pitanju spolova. Ova direktiva ne radi se samo upravljačkim mjestima, već promjene kulture u poduzećima gdje možemo utjecati ne samo ona više rukovodeća područja, već sve razine u poduzećima. Osnaživanje žena na vrhu e, znači jednakiju i bolju budućnost za sve. Hvala. Zahvaljujem. Jedna minuta zastupnica Tomašić.

E, to je mali napredak i komisija je predložila da Europa uvede e, transparentni postupak biranja članova upravnih odbora kako bismo došli do e, sudjelovanja od 40%. Parlament je to izglasao 2013. Sada čekamo na vijeće da se tu nešto pokrene. E, vidimo u zemljama u kojima imamo obvezne pravila da se tu, da je tu došlo do pozitivnih e, e, promjena. Moja zemlja Njemačka ima obaveze u tom smislu tu ali ipak nije došlo do pozitivnih pomaka E, ništa ne, ne želimo oduzeti, želimo dati osnovu za sve evropljanke. Hvala. Hvala kolegice Štajnoruk. Kolegice Komodini Kakija ima minutu. Gospodine predsjedatelju, e, ja zagovaram svoju zemlju Maltu gdje trenutna situacija jasno pokazuje da države članice nisu spremne napraviti ono o čemu pričaju po pitanju ravnoteže spolova najfeminističke vlade zapravo smanjila broj sudionika e, u rukovodećim položajima. U Europskom paktu za rodnu jednakost vijeće je prepoznalo da politike rodne jednakosti jesu nužne za gospodarski rast, prosperitet i konkurentnost. Ovaj prijedlog koji se bavi samo vrlo konkretnim komercijalnim strukturama i samo neizvršnim položajima do danas čini se da zapravo nije dobio podršku država članica. Čini se da čak i u vijeću države članice nisu voljne e, uraditi ono što i govore. Što se tiče obrazovanja, moramo iskoristiti potencijale žena i danas nitko ne može upotrebljavati ispriku da nema kvalificiranih žena niti ne mogu govoriti da se društvo protivi ravnoteži spolova. E, Malti izabrano je velik broj ženskih zastupnica i ovdje se ne radi o raspravi o favoriziranju žena jer su manje sposobne, već o tome da se pruže jednake prilike kvalificiranim ženama upravo kao i muškarcima. Neobvezujuće mjere nisu se pokazale dostatnima, ne želimo stvoriti dodatnu birokraciju određenim tijelima, no želimo se pobrinuti da javna i socijalna odgovornost za ovo pitanje bude shvaćena obavezno. Zahvaljujem zastupnice Komodini Kakija. Zastupnica Zahvaljujem. Prema Svjetskom gospodarskom forumu u 2095. svijet e, će doseći rodnu jednakost, bar se nadamo. Ja ću u to vrijeme imati 135 godina i nemam namjeru čekati do tada. Francuska i Njemačka su shvatile da je važno imati rodnu ravnotežu i pogotovo zato što kada su žene zastupljene, stvari bolje funkcioniraju. To u Nizozemskoj još nismo uspjeli shvatiti. Administrativni život poduzeća u Nizozemskoj eh, ne daju šanse ženama, ne daju priliku da pokažu svoje talente. Luksemburško predsjedanje Europskom unijom je reklo da želi naći rješenja da odblokira tu situaciju u vijeću, ali moraju biti brzi, moraju pronaći kompromisni prijedlog i to što je prije moguće. Zašto? Zato što mi ne smijemo računati na nizozemsko e, predsjedavanje da pokrenu te stvari. Zahvaljujem kolegice Jungeriju. Sada na minutu i pol kolega Seinfeld. Zahvaljujem, predsjedniče. Danas ovdje govorimo o jednoj jako ozbiljnoj temi i osjetljivoj temi. Ne postoji razlog zbog kojeg u nekom modernom društvu 21. stoljeća ne bi postojala rodna jednakost. To je osnova, pogotovo ako govorimo o javnim institucijama, pogotovo ako govorimo o institucijama koje predstavljaju e, društvo. Problem e, bez obzira na to se ne tiče samo javnog sektora, nego se prvenstveno tiče privatnog sektora. Meni je taj problem jasan i zato se moramo stalno podsjećati na to da ovdje imamo posla sa poduzetničkim aktivnostima, da imamo posla sa slobodom upravljanja određenim poduzećima, da ovdje dotičemo i pitanje prava vlasništva. Također ovdje se suočavamo i s problemom autonomije onih država članica koje stvaraju svoj vlastiti pravni poredak u svojoj naciji. I to je vezano uz jedan drugi princip, a to je princip, odnosno načelo subsidijarnosti, naspram europskom zakonodavstvu. Dakle, meni je taj problem jasan i meni je jasno da je ova tema zaista osjetljiva i istina je da ćemo o tome još jako dugo raspravljati zato što moramo govoriti o promjeni kulture, a ne o promjeni prava. Hvala. Hvala kolega Senfel, Kolegica Neuhl ima riječ. Eh, dame i gospodo, opet se govori o tome trebamo li kvotu ili ne. Eh, ja ću reći otvoreno, već imamo već desetljećima kvotu i to mušku kvotu. Eh, dovoljno je biti muškarac da dođete na određeni položaj. Mi razmišljamo, mi žene, da li imamo dovoljno kvalifikacija ali ponavljam već desetljećima imamo mušku kvotu koja je već e, e, godinama 97%. Jasno ću reći, naše je pravo kao žena i to nije nepošteno da tražimo 40% kvotu e, od 40% kada, kad bismo tražile 50, 60, 70%, to bi bilo previše. Tražimo ono što nam pripada. Mušku kvotu imamo već de desetljećima. Hvala kolegice Nojho. Sada imamo catch the eye postupak. Molim sve kolege i kolegice da se drže jedne minute. predsjedatelju. E, jedno spolova je važan e, princip e, današnjeg društva. Jedna, jednako sudjelovanje muškaraca i žena u javnom životu je važno. Naravno to uključuje i gospodarsko područje. Pozdravljam ovu inicijativu vijeća u stajalište u kojem se traži kvota od 40% e, sudjelovanja žena u upravnim odborima koje su sada podzastupljene. Mnoge studije pokazuju e, da uravnoteženost e, muškaraca i žena u upravnim odborima dovodi do uspjeha poduzeća. I to treba uzeti u obzir. Hvala lijepa. E, kolega Marijas ima riječ. Ova direktiva predlaže da 40% članova upravnog e, odbora e, moraju biti žene. E, dakle, traži se ravnopravni položaj žena u upravnim odborima. Mm, u postigli smo neki napredak. U 2015. vidimo mnogo veći postotak žena u upravnim odborima poduzeća koja su uvrštena na burzi. E, ali neke zemlje tu zaostaju. E, osim e, žene su naročito pogođene u kriznim vremenima. To se

Hvala lijepa e, kolega Jakovčić. Kolega Eserić ima riječ, izvolite. Zahvaljujem. 40% udjela žena kao obvezujuće pravilo u upravnim odborima diljem Europske unije, nešto što je povjerenik spomenuo. Bilo kakva intervencija na tom razinu je blatantna intervencija u slobodno tržište od strane držišta, e, država. Bez slobodnog tržišta nemamo slobodne ljude i ono čime se ovdje trebamo baviti je jednakost prilika, mogućnosti, a ne jednakost rezultata. To je ono što je najvažnije i vrlo je važno da političari i dobro namjerni e, državni službenici ne započnu sa narušavanjem sloboda kako bi dobili neke ciljeve koje se može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 intervencija na slobodnom tržištu, dopustite da to malo promislimo, mislim da bog sudbine ili kako god to želite nazvati odlučuje koji će biti omjer muškaraca i tvu. A taj omjer je 51% žena naspram 49% muškaraca. I to je prirodan omjer. Ja se ne protivim 40% zastupljenosti, odnosno cilju za upravne odbore. Mislim da čim se uklonimo od prirodnog e, rasporeda stvari, da dolazimo do nečeg neprirodnog, a slobodno tržište ne vjerujem da je odličan, odličujući faktor. No počistimo najprije svoje dvorište čak niti komisija ne zadovoljava 40% ovih i pokažite mi bilo koje mjesto u javnom sektoru gdje je zastupljenost e, bilo gdje u blizini tog prirodnog omjera. Dakle, napravimo najprije svoju domaću zadaću, a zatim tek prisilimo privatna poduzeća na te stvari. Zahvaljujem. Za kraj zastupnica Vikstrom, Vikstrom kao posljednja govornica. Gospodine predsjedniče, ja sam cijeli život radila boreći se za prava žena i vidjela sam da e, nas muškarci umanjuju svugdje, pa čak i ovdje u parlamentu. No, jednostavno smatram da ovaj prijedlog komisije nije najbolje rješenje za rodnu jednakost. Iako bi jesam liberalna, mislim da bi žene trebalo odlučiti kako žele biti zastupljene. Zato moramo poštivati pravo na samoodređivanje koje je osnova u svakoj demokratskoj državi. To je pravo temelj još i dan danas. I prije svega ja smatram da ako želimo da postoji E, jednakost raspodjele odgovornosti, onda smatram da prije svega moramo osigurati dobre službe, dobre usluge, recimo za djecu, kako bi žene mogle raditi pod istim uvjetima kao i muškarci. Danas postoji toliko žena koje su ostavile karijeru upravo zato da bi bile kod kuće s djecom. Evo, po mom mišljenju, mislim da imamo najbolje domaćice na svijetu. Žene koje su učile, koje su obrazovane, ali su kod kuće. E, hvala lijepa. E, ja sam rekao da ću dati riječ svima onima koji su se javili. E, ne mogu uzeti više javljanja za riječ. Dajem riječ gospodinu Šmitu u ime vijeća. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. E, pred 60 e, godina u rimskom ugovoru muškarci koji nisu bili jako napredni na području e, jednakosti muškaraca i žena, oni su uključili u ugovor klauzulu o jednakosti u plaćama muškaraca i žena Dakle, to je bio ogroman korak nap, naprijed. Danas e, još uvijek moramo reći 60 e, e, godina nakon rimskog ugovora postoji jaz između plaća muškaraca i žena. Zamislite da u, ova odredba nije ušla u rimski ugovor Sumnjam e, da bismo bili e, tu gdje smo e, sada, mada je situacija još uvijek nezadovoljavajuća. Smatram da ovo što se predlaže sigurno nije prijedlog koji bismo željeli. Željeli bismo da u stvari se jednakost ostvari, da o tome ne trebamo raspravljati, E, jer jer bi to trebala biti jednostavno normalna situacija. Koliko muškaraca, toliko žena. Međutim, stvarnost je potpuno drugačija kao što znate. I stoga trebamo imati instrument e, kako e, ne bismo još dalje strpljivo čekali 60 godina kao što je netko rekao. Ja ne plediram za strpljivost. Koje su stajališta vijeća, e, pitate me? E, ona se ne razlikuju od ovih e, stajališta koje sam čuo ovdje. Govori se o subsidijarnosti, o, govori se o tome da ne trebamo obvezne instrumente, E, da treba odlučivati e, kvaliteta osobe, kvalifikacije i vještine. To su stajališta koje se čuje i, čuju i tamo i ovdje. E, predsjedništvo Luksemburško se nada da će dobiti kvalificiranu većinu. Moramo sve učiniti da bismo to ostvarili Moramo se jako truditi e, i e, jamčim vam da ćemo učiniti sve što je u načinu moći da to i postignemo. Hvala lijepa, ministre Schmidt. E, općenito nije dobro ako ženama previše obeća.